Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen uns... Dobro jutro. Nastavljamo s našim sastankom. Kao prvo ću vam priopćiti odluke koordinatora od jučer na večer. Podijelili smo te informacije. Ako do 15 sati ne zapremamo nikakve primjedbe, onda se te odluke smatraju usvojenima. Onda bismo došli do sljedeće točke dnevnog reda, to je bijela knjiga o prometu iz svijestitelje Wim van de Kamp, a budući da on već ovdje, možemo započeti i on im može predstaviti svoje izvješće. Wim, izvoli. Eh, meneer voorzitter, dank u zeer. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro jutro svima. Danas je sunčan, premda je još uvijek eh, hladan proljetni dan. I danas ću vam predstaviti radni dokument o reviziji na po... bijele knjige o prometu iz 2011. godine. Oni koji su pročitali ovaj dokument vjerojatno su primijetili da sam zajedno sa djelatnicima sastavio jedan radni dokument koji zapravo spoj nečeg novog i nastavak prethodnog rada. Možda bi bilo previše reći da je bijela knjiga iz 2011. godine u potpunosti provedena ili da bismo to trebali u potpunosti otpisati kao neuspjeh, to nije slučaj. Ovaj radni dokument e, sadrži neke aspekte e, koji zapravo predstavljaju nastavak našeg rada na području održivosti i e, transportsysteme i prelaza na druge vrste prometa. Međutim, također su tu i neke brže konekcije putem interneta što utječe na prometni sektor. Uzeli smo u obzir i te nove aspekte. Zatim donio sam odluku da izmjenim pristup, tako da ovdje je polazišna točka su ekonomski aspekti. Mnogi ljudi žele iskoristiti promet za u gospodarske svrhe, tako da sam više sam stavio naglasak na održivost, budući da me ljudi koji žive od e, prometa. Zatim e, bih htio nešto reći o prijelazu na druge vrste prometa u 2011. već je rečeno da želimo staviti naglasak na željeznički prijevoz i prijevoz vodenim putevima, međutim nismo u tome ostvarili značajan uspjeh jer promet rijekama se nije bitno promijenio od 1997. godine. Ovdje bi sam posebno naglasio potrebu za jačanjem komodalnosti. I na kraju bih e, htio da se to postigne kroz poticajne mjere, e, a ne kroz sankcije. Dakle, kada govorimo o različitim vrstama prometa i o prijelazu na druge vrste prometa, često se spominju sankcije i mislim da bi bilo bolje da razmislimo o tome na koji način to ostvariti kroz poticajne mjere. Zatim e, inovacije, inovacije su iznimno bitne u prometu, primjerice kada govorite, kada govorimo o prijevozu o cjevovodnom prijevozu, dakle to je isto nešto što smo uvrstili u ovaj radni dokument. Mislim da tu postoji jasna poveznica između cestarina i inovacija. Ne mislim da bi bilo dobro da krenemo u političku raspravu o europskom sustavu. Bilo bi mnogo bolje da vidimo kako države članice mogu koristiti subsidijarnost i riješiti postojeće probleme kroz inovacije. Zatim bih htio nešto reći o klasičnoj infrastrukturi, osim prijelaza na nove vrste prometa, klasične infrastrukture, primjerice prometovanje rijekama ima određene poteškoće. Naravno, u današnje vrijeme se mnogo toga radi zračnim prometom ili pomoću kamiona, međutim moramo razmisliti i o tome kako održavati postojeću infrastrukturu. Naime, u nekim zemljama je to veliki problem, primjerice u Njemačkoj, održavanje infrastrukture e, je područje u kojem e, bi trebalo ostvariti pomak. I na kraju što se tiče infrastrukture i održavanja, to isto tako možemo dovesti u vezu sa Europskim fondom za strateška ulaganja. Odbor za promet je već iskazao svoju zabrinutost vezano uz instrument povezivanja Europe i način na koji je to povezano sa fondom za strateška ulaganja. Mislim da bismo možda mogli nešto reći o tome i ovom dokumentu. I na kraju održivost. Znam da je to nešto što vas e, zanima. I mislim da to treba biti rezultat naših politika, ne nešto što želimo nametnuti Da, što se tiče ovog e, što ste rekli na kraju, drago mi je da smo na istoj valnoj dužini kada je riječ o održivosti. To mora biti sastavni dio ovoga procesa. Klaudija, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na kvalitetnom tekstu. Prometni sektor je iznimno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 the urban dimension. And on that, not only are we very happy to have heard many of you highlighting the importance of the urban dimension, but also we're extremely grateful for you for the forthcoming initiative report on urban mobility. Thank you very much. Danke sehr. Und jetzt hat nochmal der Berichterstatter das Wort. Uh, voorzitter, dank u zeer. Ik denk wel dat het uh, belangrijkste woord vandaag is geweest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 En die verschillende modellen, omdat ja ze noemen het dan wel cloudfinanciering, maar om dat allemaal bij elkaar te brengen, hebben jullie daar voldoende uh, flexibiliteit voor en voldoende innovatiekracht uh, om dat te doen? Tot zover. Danke sehr. Jetzt mijn Ertug. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Wir sind in der Tat froh,